We maintain the vote open because our colleagues are... I nadalje je glasovanje otvoreno jer neki kolege tek pristižu. Everybody have voted. Jesu li svi glasovali? Gerbendi. Okay. No, we have one ALDE more. Imamo jednog člana Aldea previše, žao mi je. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Votiamo il compromesso. A sada glasamo o kompromisu koji je postignut s vijećem o prijedlogu direktive MEC o atmosferskim onečišćivačima. Izvjestiteljica je gospođa Gerling. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. A sada glasamo o prigovoru u skladu sa člankom 106 poslovnika o produljenju roka valjanosti odobrenja glifosata e, su izvjestiteljice gospođa Kilonen i e, glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. A sada prelazimo na A sada e, imamo usmeno pitanje o transmasnim kiselinama. Najprije ćemo glasati o usmenom pitanju komisiji. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno usvojeno je jednoglasno. A sada glasamo e, o pitanju za usmeni odgovor upućenom vijeću. Dakle, još uvijek govorimo o transmastnim kiselinama i glasanje je otvoreno. Avete votato tutti, il voto Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Pitanje je usvojeno jednoglasno. Sada glasamo o o e, konferenciji o klimatskim promjenama za 2016. u Marakešu. E, glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada glasamo o pitanju upućenom vijeću. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Glasanje je zatvoreno. E, pitanje je usvojeno. A sada glasamo o o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom. E, izvjestiteljica je gospođa Šaldemoz. Nadležni odbor je naš. I krećemo. Amandman 39. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 42. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 suzdržani, usvaja se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 78. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odpija se. Amandman 80. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odpija se. 76. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odpija se. 77. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. 79. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, od, uh, usvaja se. 81. Tko je za? Tko je protiv? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Niste? ok, ma è approvato lo stesso. U svakom slučaju usvojenje. Amandman 83. Tko je za? Tko je protiv? suzdržanim provjeram Avete votato Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Respinto. Odbija se. Votiamo adesso l'emendamento. A sada glasamo o, amandmanu 84. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 85. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 86. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada glasamo o amandmanu 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. A sada amandman 96. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3a. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 98. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 99. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 116. 116. Hojsling. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 115. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 119. Tko je za? Tko je protiv? Svi. E, suzdržani? Odbija se. 118. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 120. Tko je za? Ne. A ne, ne razmatra se. Sto sedamnaest. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. A sada kompromis 3b. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 128. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 129. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 131. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 133. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada glasamo o amandmanu 132. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 135. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 136. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 137. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 140. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 141. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 138. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso, approvato. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 139. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 143. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 9. Kompromis broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada amandman 158, Colin Langen. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 166. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada idemo na um, uvodne izjave. Amandman broj 11, to uh, uvodna izjava A. E, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18, Pjetikajnen, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržanim usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 34. Se ne razmatra. A sada glasamo o amandmanu 35. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 37. Tko je za? protiv, suzdržani, provjeram. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. A sada 38. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Konačno glasanje, glasamo elektronskim i glasanje je otvoreno. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali, glasanje je zatvoreno. Usvaja se.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 Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 5 tu je, ovo je usmeni amandman gospođe Rivazi. Ima li netko nešto protiv tog usmenog amandmana? Ne. Onda glasamo o amandmanu broj 5, dakle usmeni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjeram. no, i gruppi non erano nemmeno convinti. Quindi avete votato tutti, il voto è chiuso. Eh, glasanje je zatvoreno. Eh, amandman se odbija. Amandman broj 9. Tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman broj 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 26. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odpija se. Kompromis broj četiri Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja. Pardon, odbija se. Kompromis broj šest Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Dankan. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 61. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šestdeset i četiri. Tko je za? Protiv? suzdržani, socijalisti, nisam shvatio. Vi ste za, onda se usvaja. Ne, provjera. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Odpija se. Kompromis broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 11. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 77. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 12. Tko je za? Tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 82. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 83. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada glasamo elektronski o e, mišljenju ovako kako je izmijenjeno. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Mišljenje je usvojeno. Votiamo adesso Sul punto 18 all'ordine del giorno. A sada na redu 18. točka dnevnog reda. Glavni ciljevi 17. konferencije ugovornih stranaka kon konvencije CITES. Votiamo l'emendamento 17. Amandman broj 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 18. Tko je za? protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tu? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman broj 20. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 21. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Amandman 23. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 24. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 25. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 28. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 29. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 31. jedan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjeram. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 30 se ne razmatra. Prelazimo na amandman 32. A i taj se ne razmatra, dobro. Znači, prelazimo na amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sull'emendamento, cioè sull'emendamento 34 abbiamo... Amandman 34. Imamo jedan usmeni amandman Pučana kojeg ću vam pročitati. Podržava inicijativu Komisije i zemalja članica da se dogovore o globalnim smjernicama za e, lov na trofeje u okviru konvencije CITES kako bi se bolje kontroliralo na međunarodnoj razini održivo porijeklo i trgovina ovim predmetima. E, ima li netko prigovor na usmeni amandman? Ne. U tom slučaju, u slučaju glasamo, uključujući dakle usmeni amandman Pučana. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Votiamo l'emendamento 35. Amandman 35. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Votiamo il 40. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 48. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno i amandman je usvojen. Amandman 50. Tko je za? Tko je protiv?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 suzdržani, usvaja se. 59. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 60. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 61. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 62. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 63. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 64. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 65. Tko je za? Tko je protiv? Provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 32 za i 32 protiv. 66. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 67. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 68. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 69. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 71. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 73. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 74. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. A sada glasamo o 76. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Votiamo l'emendamento 77. Amandman 77. Tko je za?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 86, 87, 88 i 89. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. A sada prelazimo na amandman broj 90 i imamo usmeni amandman Pučana. E, ima li netko prigovor na usmeni amandman? Ne. Onda glasamo u o amandmanu 90 ovako kako je izmijenjen. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 A sada glasamo zajedno o amandmanima 91, 92 i 93. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Okay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 a sada usmeni amandman kolege Afrontea. Molim ga da nam objasni sadržaj. Hvala predsjedavajući. Riječ je o jednoj maloj ribi koja živi u vrlo ograničenom području. U 90 je otkrivena kao vrsta koja je pogodna za akvarije i za posto se smanjila populacija u nekoliko godina. Nakon toga je populacija pala za još posto, a riječ je o životinji koja se ne razmnožava u akvariju, već je na popisu e, vrsta pod eh, kojima prijeti istrabljenje i zapravo tražimo da se premjesti iz eh, priloga 2 u prilog 1 jer smatramo da će tamo ta vrsta biti bolje zaštićena. Hvala vam. Eh, ima li netko prigovor na usmeni amandman? Ne. Onda glasamo o usmenom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 9. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 10. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 11. A ne, pardon, ne razmatra se. Onda amandman 12. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I sada konačno glasanje o nacrtu prijedloga ovako kako je izmijenjen. Glasanje je otvoreno. Voto chiuso. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno je jednoglasno. A sada prekidamo nakratko. Now we have, uh, A sada ćemo samo kratko prekinuti naš e, sastanak. Krećemo dvije minute prije 11. Jer nam dolazi ministar iz slovačkog predsjedništva koje će nam doći predstaviti prioritete njihova predsjedništva. Dear colleagues, Dragi kolege, možemo započeti s drugim dijelom našeg sastanka. Razmjena gledišta s gospodinom Tomašem Drukerom, ministrom zdravlja i slovačkog predsjedništva. On će održati prezentaciju vezanu uz radni program predsjedništva vijeća. Pozdravljam novo predsjedništvo vijeća i naravno želim srdačnu dobrodošlicu gospodinu Tomašu Drukeru. Najprije dajem riječ vama kako biste održali uvodno izlaganje, a onda kao i uvijek krećemo s raspravom. Obično imamo dva kruga. Prvo pitanja postavljaju predstavnici klubova zastupnika, zatim vi odgovorite na njihova pitanja grupno, a nakon toga e, jave se obično za riječ i drugi članovi, zastupnici, kolege, te vama dajemo priliku da reagirate na neke od njihovih komentara. I naravno na kraju zaključujemo raspravu. Hvala vam lijepa što ste došli i odmah vam dajem riječ kako biste održali svoje uvodno izlaganje. Hvala. Hvala vam lijepa. Dobar dan, gospodine predsjedatelju, predsjedniče odbora ENVI, uvaženi zastupnici i članovi ovoga odbora. Velika mi je čast što sam danas ovdje pred vama kako bih vam predstavio program slovačkog predsjedništva vezano uz pitanje zdravlja. 2016. godina je godina kada obilježavamo 12. obljetnicu pristupanja Slovačke Europskoj uniji i to je prvi puta da Slovačka ima priliku preuzeti vodeću ulogu u vijeću Europske unije. Mi razumijemo da preuzimamo predsjedanje u dosta teškom razdoblju sa velikim brojem izazova koji su pred svima nama. Mogu se pojaviti mnogobrojna neočekivana pitanja, a sada još i češće nego u prošlosti. No, neovisno o tome s čime se susretali, moramo biti spremni s time se i suočiti. Usprkos e, navedenim izazovima, usprkos sve većoj nesigurnosti, slovačko predsjedništvo namjerava promicati pozitivnu, pozitivni program i tražiti održiva rješenja. Ciljevi našeg predsjedništva mogu se postići samo ako tjesno surađujemo s državama članicama, Europskim parlamentom i Europskom komisijom. Na taj način održat ćemo pozitivan i dinamični duh u preostalih pola godine. Europske države članice moraju surađivati vezano uz važne teme. Europska unija je od velike pomoći građanima Europske unije i pronalazi čitav niz praktičnih rješenja za njihov svakodnevni život. Međutim, ono što je vrlo važno jeste da Europska unija bude razumljiva, da bude razumljiva europskim građanima, te da bude u stanju jasno objasniti svojim građanima sve svoje stvarne prednosti. Europski parlament oduvijek je bio pokretač i uvijek je aktivno branio europske građane i njihove interese mišljenje i podrška Europskog parlamenta u budućem oblikovanju politike zdravstva važna je za europske građane i od ključne važnosti. Vi ste izravno birani predstavnici građana Europske unije i vaša uloga su zakonodavca od ključne važnosti kako bismo osigurali da se njihovi interesi predstavljaju na adekvatan način. Prije nego što predstavim prioritete slovačkog predsjedništva, dozvolite da zahvalim nizozemskom predsjedništvu na napornom radu i na ugradnji nade u sve partnere u triju da možemo učiniti ono što je potrebno kako bismo osigurali kontinuitet i u našem radnom programu. Slovačko predsjedništvo zadovoljno je što nakon četiri godine vrlo napornog rada na e, uredbi koja se tiče e, in vitro medicinskih proizvoda i medicinskih proizvoda postiže dogovor između tri institucije koji je potvrđen 15. lipnja. Slovačko predsjedništvo ima zadaću formalizirati taj dogovor u vijeću. Mi e, namjeravamo predstaviti hrabar tekst u rujnu na vijeću. Napredak u ovoj uredbi je zaista dobrodošao, a sada moramo nastaviti s radom na uredbi 726 iz 2004. To je sastavni dio paketa mjera koje se tiču veterinarskih proizvoda i lijekova i imamo velike ambicije kako bismo ostvarili napredak i po tom pitanju. Isto tako, obratit ćemo posebnu pozornost dosljednosti između navedene uredbe i paketa mjera koji se odnosi na veterinarstvo kako bismo pronašli adekvatne zakonodavne instrumente koji se trebaju provoditi u skladu s uredbom 726. Kada govorimo o sigurnosti hrane i veterinarskim e, proizvodima, nastojat ćemo se pobrinuti da zakonodavstvo koje se priprema kao i zakonodavstvo koje je sada na snazi predstavlja integrirani pristup od polja do stola. Također postoji vrlo važan paket mjera u tom području koji se tiče od dva prijedloga. Prijedlog koji se tiče veterinarskih medicinskih proizvoda i e, ljekovite hrane za životinje. Prijedlog koji se tiče ljekovite hrane za životinje je u nadležnosti odbora za poljoprivredu Agri, ali prijedlog koji se tiče veterinarskih medicinskih proizvoda vrlo je važan za ovaj odbor. Dozvolite da vas obavijestim da će slovačko predsjedništvo nastaviti raditi u pripremnim tijelima vijeća s ciljem kako bismo do kraja mandata našeg predsjedništva pronašli rješenje koje će biti temelj za pregovore s Europskim parlamentom. Radi se o složenom pitanju koje se tiče ne samo veterinarsko-farmaceutskog sektora te sektora uzgoja životinja, već se isto tako radi o pitanju koje je vrlo važno za zdravlje ljudi te povezano sa antimikrobnom rezistencijom i predstavlja zaista velike izazove kojima se moramo baviti. Jedan od prioriteta slovačkog predsjedništva u nezakonodavnom području bit će dostupnost i nedostatak lijekova. To je od ključne važnosti za pacijente, a suočavamo se s time kao sa većim problemom u Europi. Nedostatak lijekova predstavlja problem u velikom broju država članica i to su istaknule organizacije za zaštitu pacijenata kao i zdravstvene ustanove. Veliki je cilj postići da primarni prioritet bude za svaku državu članicu opskrbiti pacijente odgovarajućim lijekovima i osigurati pristup glavnim lijekovima. Također, važno je reći da lijekovi nisu običajena roba, upravo zbog svoje važnosti za javno zdravlje i to je aspekt koji također treba biti jasan u raspravi kada govorimo o nedostatku lijekova. Neovisno o tome dolazilo je do tog nedostatka zbog proizvodnih, poslovnih ili nekih drugih razloga, poput primjerice paralelnog izvoza. Radom u tom smjeru najčešće predsjedništvo promicati rasprave vezane uz tu temu unutar radne skupine o javnom zdravlju na višoj razini kao i na neformalnim ministarskim vijećima u Bratislavi. Slovačko predsjedništvo također priznaje važnost politike e, vezano u suzbijanje e, korištenja duhanskih proizvoda, što je jedna od glavnih tema na globalnoj razini. Slovačko predsjedništvo učinit će sve što je u njegovoj moći da se osigura vodeća uloga Europske unije i na sedmoj konferenciji stranaka FCTCA koja će se održati u Indiji kasnije ove godine. Tijesno ćemo surađivati s komisijom i svim državama članicama kako bismo se pobrinuli da postoji koordinirano stajalište Europske unije vezano uz sve točke koje će se naći na dnevnom redu. Dalje o našim prioritetima želim reći sljedeće. Vijeće kao i Europski parlament smatra da je antimikrobna rezistencija jedan od ozbiljnih problema i u nekoliko navrata smo već istaknuli da smo spremni raditi na nacionalnoj kao i na razini Europske unije kako bismo se bavili tim problemom. Slovačko predsjedništvo želi se posebno baviti tuberkulozom i e, sojevima koji su otporni na e, antibiotike. Tuberkuloza je veliki problem, izazov za javno zdravlje u velikom broju država članica koji istovremeno ima zaista e, snažne i obuhvatne ekonomske učinke te se radi o nečemu što je tjesno povezano sa komorbiditetima poput primjerice HIV-a i AIDS-a. aids a u radnoj skupini na visokoj razini u raspravi koja će se održati 15. srpnja, slovačko predsjedništvo željelo bi razgovarati o razvoju integrirane europske politike vezano uz tuberkulozu, HIV i hepatitis C. Sukladno tome, rasprava će se nastaviti na političkoj razini tijekom neformalnog ministarskog sastanka u Bratislavi 3. i 4. listopada ove godine. Zarazne bolesti su nakon izuma cijepiva i antibiotika doživjele e, snažne promjene. Antibiotici se osim cijepiva e, koriste za e, liječenje zaraznih bolesti i e, cijepiva imaju preventivni efekt dok se antibiotici koriste kada dolazi do izbijanja bolesti. Međutim, isto tako važno je koristiti e, adekvatno liječenje za virusne bolesti protiv kojih još uvijek nema e, adekvatnih lijekova. Upravo zato kako se ne bi smanjio učinak antibiotika, e, važno je podizati razinu svijesti o korištenju antibiotika te se boriti protiv sadašnjeg trenda i kampanja koji idu u smjeru necijepljenja. Slovačko predsjedništvo bavit će se pitanjem cijepljenja tijekom neformalnih sastanaka ministara zdravlja u Bratislavi. Još jedna stvar koja je važna u području zdravlja jest e, sve veća prisutnost prekomjerne težine i pretilosti koja je zapravo dostigla razinu epidemije. 1995. imali smo 20 milijuna ljudi koji su bolovali od pretilosti, a danas je taj broj, odnosno do 2000. se povećao na 300 milijuna. Prekomjerna tjelesna težina, prekomjerna konzumacija e, transmasnih kiselina, šećera i soli, te niske razine potrošnje povrća, voća i E, proizvoda proizvedenih u domaćinstvu zaista doprinose vrlo nezdravom načinu života. Uspjeli smo izdvojiti nekoliko područja e, koja bi nam omogućila da djelujemo na njima i da taj trend preokrenemo u našu korist i da idemo zapravo u pozitivnom smjenu. Transmasne kiseline, šećeri i sol imaju vrlo visoki udio u prehrambenim proizvodima i želimo to smanjiti. Upravo zato će se slovačko predsjedništvo usredotočiti na dobru praksu kako bi potaklo države članice da sudjeluju u zajedničkim i nacionalnim inicijativama koje su usmjerene na zdraviju prehranu te da na taj način smanje pojavu e, nezaraznih e, kroničnih bolesti. Nezarazne kronične bolesti zaista predstavljaju veliki udio u ukupnom broju bolesti u e, Europi pogađaju više od 80% ljudi starih od 65 godina, e, napadaju 86 od 100 osoba i predstavljaju veliki izazov za zdravstvene sustave. Zdrav način života od najranije dobi može osigurati da stanovništvo bude produktivno te minimalizirati potrebu za zdravstvenim uslugama i zdravstvenom skrbi koja je uglavnom vezana uz kronične bolesti i kao takva ima zapravo izravnu posljedicu na produktivnost i zdravlje. Ambicija našeg predsjedništva je osnažiti rad na ciljevima koji su usmjereni na smanjivanje broja kronično oboljelih od nezaraznih bolesti. To je nešto što je izravno vezano u smanjivanje rizika oboljevanja od takvih bolesti i pripremu i proizvodnju hrane. Organizirat ćemo konferenciju na visokoj razini vezanu uz prevenciju nezaraznih kroničnih bolesti. Ta će se konferencija održati 20. do 21. rujna u Bratislavi i bavit će se prevencijom i smanjivanju čimbenika rizika kroz poboljšanje i zdravlje u prehrani. Različite inicijative na europskoj razini stavile su demenciju na sam vrh e, popisa naših prioriteta. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 35% europskog stanovništva pati od e, duševnih bolesti e, i bolesti mozga, što uključuje naravno posjete liječnicima, liječenje u bolnicama i slično, a 24 posto izdataka na bolničku njegu u 2010. godini otišlo je na liječenje upravo tih bolesti. Udio duševnih bolesti je vrlo visok e, u europskom društvu, čak i viši od udjela kardiovaskularnih bolesti te bolesti nisu nipošto manje važne od drugih, a isto tako imaju vrlo visok učinak na produktivnost, negativno utječu na kvalitetu života, ne samo oboljelih, nego i njihovih najbližih, a sa sobom nose i društvenu stigmu. Predsjedništvo će u suradnji sa Europskom komisijom organizirati konferenciju o Alzheimerovoj bolesti 29. studenog u Bratislavi kako bi se okupili stručnjaci u različitim područjima i bavili se pitanjem znanstvenih i e, zdravstvenih aspekata ove bolesti. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, članovi odbora, hvala vam lijepa, hvala vam svima na pozornosti Zaista pozdravljam ovu priliku da vam predstavim prioritete slovačkog predsjedništva u području zdravlja i spreman sam odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Sada možemo krenuti sa prvim krugom pitanja. Krećemo od koordinatora EPP gospodinu Peter Lize. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem isto tako predstavniku vijeća na predstavljenom programu. Upravo ste govorili o pitanju antimikrobne rezistencije. E, za nas je to iznimno važno pitanje. E, kolegica Grostet je izvjestiteljica za ovu temu i ovdje bih e, se želio osvrnuti na dva pitanja o kojima smo donijeli odluku. Prvo je tema smanjenja korištenja antibiotika. U prijedlogu komisije predlaže se E, da se evidentira korištenje antibiotika u poljoprivrednim gospodarstvima, međutim smatram da iz toga treba izvući određene zaključke i molim vas e, za podršku što se tiče našeg stajališta. E, kao drugo, molio bih da prioritet bude i korištenje antibiotika u lijekovima za ljude. E, govorili ste i o temi nezaraznih, odnosno neprenosivih bolesti. To je za nas sve e, doista veliki prioritet. E, mi kao pučani smatramo da ne trebamo donositi suviše detaljne odredbe i propise. Ne trebamo propisivati ljudima što trebaju jesti, a što ne. Vrlo smo kritični što se tiče profila nutricionističkih vrijednosti i e, mi smo na koncu odbili tu inicijativu i zato nam je važno da poštujete stajalište parlamenta. Mi želimo ljudima dati informacije, ali ne želimo im propisivati što trebaju jesti, a što ne. Thank you very much for Hvala vam lijepa. Za SND Žil Panjo. Gospodine ministre, gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa na izlaganju koje ste održali. Hvala vam lijepa na pregledu prioriteta na kojima biste željeli raditi u području zdravlja tijekom slovačkog predsjedanja Vijećem Europske unije. Želio bih istaknuti tri stvari. Kao prvo, Želio bih reći nešto o uređivanju e, cijene inovativnih lijekova. Vi ste u svojem programu rekli da biste željeli i dalje nastaviti s radom s kojim je krenulo nizozemsko predsjedništvo vezano uz pristup lijekovima, a posebice se usredotočiti na rada na uredbi koja se tiče cijena e, inovativnih lijekova. Želim vas naravno podsjetiti na činjenicu e, da i na globalnoj razini e, postoji dogovor da inovativni lijekovi nisu obična roba, već nešto što treba biti dostupno bolesnim ljudima, pacijentima općenito. Rasprava koja se vodi o tome tjesno je povezana uz nove propise, posebice direktivu u uređivanju cijena. Kao što znate, komisija je u prosincu 2014. godine povukla svoj inicijalni prijedlog zbog nedostatka dogovora. Europsko zakonodavstvo e, je, važna je stvar i meni se čini jedno od ključnih pitanja kada se radi o ovom prioritetu. Druga stvar tiče se podrijetla mesnih proizvoda u gotovoj hrani. U vašem predsjedništvu rekli ste da ćete raditi na tome da se poveća kvaliteta e, mesa i da je to jedno od jamstava e, koja idu ruku pod ruku s povećanjem kvalitete mesnih sastojaka u proizvodima. Obvezna slijedivost mesnih proizvoda i mliječnih proizvoda u prerađenoj hrani tema je o kojoj se mnogo razgovaralo. Možete li reći je li to jedan od prioriteta vašeg predsjedništva i ako jeste, Jeste li za usvajanje europskog zakonodavstva čiji bi glavni cilj bio da se sustavno navodi podrijetlo mliječnih proizvoda i mesnih sastojaka u prerađenoj hrani? Treća stvar koju želim spomenuti tiče se pripremi stajališta Europske unije pred održavanje sedme konferencije koja se treba održati u studenom u Indiji. 2016. godine. Kao što znate, 20 i 4. E, lipnja 2016. godine donesene su neke važne odluke. Mene zanima namjeravate li e, među državama članicama promicati ratifikaciju koja još uvijek nije odrađena i smatrate li da taj protokol zaista treba promovirati zato što kao što znate treba ratifikacija 40 strana potpisnica da bi on zaista bio u potpunosti implementiran. Zanima me također što namjeravate učiniti vezano uz različita stajališta određenih država članica u Europskoj uniji po pitanju duhanskih proizvoda. Austrija, Francuska i još neke zemlje spomenule su da bi zaista trebalo ići u smjeru pronalaženja najvišeg mogućeg zajedničkog nazivnika. Dakle, postoji volja da se ide u smjeru određenog zbližavanja kada se radi o duhanskim proizvodima, posebice kada se radi o cijeni. Možete li nam reći nešto više o tome. Hvala lijepa za EKR, e, gospođa Gerling. Hvala lijepa. Dobrodošli. Ja bih željela postaviti pitanje vezano uz vaše stajalište o kreiranju politika i znanstvenom savjetovanju općenito. U parlamentu smo zaista mnogo govorili o zaštiti zdravlja i okoliša. Vodile su se mnoge rasprave, a posebice su se vodile rasprave koje su se ticale kemijskih supstanci iako se nisu svodile samo na to. Primjerice, jučer smo vodili raspravu o glifosatu, to nije bila ni prva, sigurna sam niti posljednja takva rasprava. Jedno od pitanja koje je tjesno povezano s pitanjem zdravlja, posebice kada pratimo rad organizacija kao što su primjerice Svjetska zdravstvena organizacija i njezine agencije, jest znanstveni savjet koji zakonodavci dobivaju od tih organizacija. Vrlo često radi se o znanstvenom savjetu koji nije dosljedan znanstvenim savjetima koji dolaze iz drugih izvora. I to postaje sve veća poteškoća, ne samo za Europski parlament, već isto tako za države članice u vijeću, a isto tako i za komisiju. Imate li kakvih namjera tijekom svog predsjedništva baviti se tim pitanjem i možda pronaći odgovarajući odgovor na pitanje kako se u kreiranju politika nositi sa dobivanjem zaista solidnog temeljnog znanstvenog savjeta koji se temelji na konsenzusu jer meni se čini da bi to zaista bilo veliko postignuće. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Meissner. Hvala vam lijepa. I u ime liberala želim vam dobrodošlicu i puno uspjeha tijekom vašeg prvog eh, predsjedavanja vijećem. Veselim se suradnji s vama. Eh, spomenuli ste različite vrlo zanimljive teme na kojima ćete raditi tijekom predsjedavanja. Želimo vam puno uspjeha i mi ćemo nastojati pružiti vam podršku jer je riječ o važnim temama. E, prvo jedna kratka e, napomena što se tiče medicinskih proizvoda i in vitro medicinskih proizvoda. E, vi ste rekli da će Slovačka raditi na tome da se to formalizira u vijeću. Ovo je bio dugotrajan proces. Nažalost, tijekom nizozemskog predsjedavanja to nije bilo dovršeno jer je komisija podnijela jedan prigovor. Zanima me E, hoćete li sada uspjeti to dovršiti? To će biti iznimno važno za sve pacijente u Europi kako bi imali potrebnu razinu sigurnosti. E, spomenuli ste još jedno pitanje, pitanje ljukovite hrane za e, životinje i odgovarajuće propise, a u svezi s tim i otpornost na antibiotike. Smatram da je to vrlo važna tema. E, rekli ste da ćete dalje raditi na tome, nastaviti aktivnosti na kojima je radila Nizozemska. Nizozemska je na to stavila težište i vaša prethodnica je o tome vodila kampanju i e, smatra da nakon strategije Europske unije trebaju uslijediti nacionalne strategije. U Njemačkoj postoji takva strategija. Međutim, e, vi ste spomenuli i neke druge teme koje će biti na dnevnom redu, to je dobro. Međutim, pitanje je hoće li onda biti dovoljno težište na antimikrobnoj rezistenciji. Spomenuli ste i e, hepatitis i tuberkulozu, HIV. E, hoće li naglasak biti samo na antimikrobnoj rezistenciji ili na ostalim e, područjima koje ste spomenuli. Smatram da je važno nastaviti ovu kampanju i vidjeti što se zbiva u najnovijim istraživanjima i istraživanjima hrane za životinje E, moramo vidjeti e, kakve su nove e, spoznaje što se tiče korištenja ljekovite hrane u uzgoju životinja. Pokazuje se da bi se mogli izostaviti antibiotici. Mislim da je to iznimno važno. Jedna napomena što se tiče pitanja prekomjerne težine. Naravno da je to važno. Jako je važno ovdje razminjivati primjere najbolje prakse, ali isto tako pravodobno prikupljati informacije i širiti informacije o zdravom načinu života da e, naravno da to potpada pod nacionalnu nadležnost, međutim e, moramo e, ipak raditi na širanju informacija kako bi svi znali što znači zdravo se hraniti i tijekom trudnoće i u različitim drugim situacijama. Još jedno pitanje, popodne ćemo razgovarati o strategiji što se tiče žive. Moje pitanje je kakvo je vaše stajalište u odnosu na homeopatsku i tradicionalnu medicinu? Eh, živa u manjim količinama je baš tvar, a eh, i to i u homeopatiji kao i u tradicionalnoj medicini. Kako je vaše stajalište što se toga tiče? Eh, hvala vam lijepa, gospođa Konična. Hvala vam lijepa. Dobrodošli gospodine ministre. Hvala vam lijepa što ste predstavili prioritete slovačkog predsjedništva. Već smo dobili dosta informacija o vašim prioritetima. E, doista sam uvjerena da će teme kao što su antimikrobna rezistencija i druge dobiti zasluženu pažnju i da ćete nastaviti na tome raditi e, ondje gdje su stala ranija predsjedništva. E, to će dakle biti jedan od vaših prioriteta i to je dobro jer je to iznimno važno pitanje na razini Europske unije. Međutim, e, spomenula bih još jedno pitanje koje mi se čini još hitnijim. A riječ je o dostupnosti lijekova na tržištu. To nije problem samo u Slovačkoj, nego recimo i u Češkoj. Taj problem je toliko ozbiljan da dolazimo u situaciju da onkološki pacijenti nemaju pristup potrebnim lijekovima. Imaju pristup e, lijekovima koji su jeftiniji, međutim nisu izvorni originalni lijekovi. Iako se uvoze u Češku, oni se odmah e, izvoze dalje u druge zemlje gdje su daleko skuplji. Mislim eh, da to pokazuje velike nedostatke na tržištu i moramo nešto učiniti u svezi s tim. Eh, to je sve veći problem eh, koji dovodi do velikih poteškoća u našim zemljama. To je povezano i sa visokim cijenama lijekova, ali nešto govori i o tome na koji način vi, e, ministri e, zdravlja, možete utjecati na donošenje odgovarajućih propisa. E, ne postoje odredbe o postotku lijekova koji se mogu dalje izvoziti. Bilo bi dobro kad ne biste samo govorili o ovom problemu, nego i predložili sasvim konkretne mjere. Ovaj problem sve je teži iz godine u godinu. A Jedina je posljedica to da pacijenti nemaju pristup lijekovima na koje bi doista imali pravo. Mislim da je to zapravo fatalno za naš cijeli zdravstveni sustav. E, što se tiče drugih pitanja koja su podjednako važna, ipak smatram da je ovo najveći problem e, nedostupnost lijekova za građane Europske unije, za građane u našim zemljama. Riječ je o lijekovima na koje oni imaju puno pravo kao i e, drugi u e, zemljama na zapadu. E, imala bih pitanje i o nekim konkretnim mjerama. U svom priopćenju za medije ste, a osim toga i u uvodnom izlaganju, govorili o nekim važnim bolestima. Spomenuli ste i tuberkulozu. Riječ je o jednoj E, teškoj bolesti koja se e, širi u Europi i kao posljedica migracija. Zanimalo bi me koje ćete daljne mjere poduzeti tijekom vašeg predsjedavanja u pogledu tuberkuloze. Hvala. Hvala lijepa. E, gospođa Okin. Hvala vam lijepa. Dobrodošli, gospodine ministre. E, ja bih e, se željela osvrnuti na farmaceutsku industriju. O tome je govorio kolega Panjo, a o tome smo nedavno razgovarali. Zapravo se radi o e, visokoj razini cijena. Cijene kontinuirano rastu i to dovodi do velikih poteškoća što se tiče našeg proračuna u E, našim zemljama za zdravstvo, a zapravo je skoro nemoguće osigurati potrebnu transparentnost e, u SAD-u je praktički e, došlo do obustave propisa o definiranju cijena, međutim ja smatram da trebamo donijeti propise i obvezati industriju da točno kaže i razotkrije informacije o tome koliko troši na marketing, koliko na proizvodnju. I moramo isto tako vidjeti e, koji se dio pokriva javnim sredstvima, sredstvima iz proračuna E, koja idu u istraživanje i razvoj, a potom se ogromna sredstva koriste u farmaceutskoj industriji. Mora postojati transparentnost kako bismo mogli odgovarajuće pregovarati. A postoji još nešto što je šokantno. E, industrija lobira pred Europskom agencijom za lijekove, a cilj je e, za obići određene propise koji se odnose na klinička ispitivanja i transparentnost kliničkih ispitivanja. Mi smo naporno radili kako bismo donijeli odgovarajuće propise, a farmaceutska industrija je otkrila da može skratiti postupak i obratiti se izravno pacijentima Eh, biti prisutni na tržištu, a zaobići zakonodavne procedure. Jako je lako doći do pacijenata jer pacijenti žele te lijekove. Međutim, što se događa kasnije? E, mi nećemo uopće imati informaciju jesu li ti lijekovi bolji od onih koje smo koristili prije, pomažu li ljudima ili ih ubijaju, mi ništa ne znamo. A to je procedura koju je Europska agencija za lijekove uvela putem pilot projekta, ako se ne varam, a cilj je osigurati brže, pametnije procedure, a povrh toga vi ne možete tužiti poduzeće koje je stavilo ove proizvode na tržište. Zaštitni mehanizmi koje smo imali su nestali kao i u SAD-u. Ne postoje više nikakvi zaštitni mehanizmi niti ovdje niti u SAD-u i to je doista skandalozno jer Europska agencija za lijekove je doprinijela uvođenju tog postupka. Tome moramo stati na kraj je što prije jer u protivnom više uopće nećemo znati što se zbiva na tržištu lijekova. I nadam se e, da ćete vi tijekom vašeg predsjedavanja riješiti ovo pitanje. E, trebate e, tražiti od komisije da nešto poduzme, jer komisija kaže pacijenti žele ove lijekove i na koncu imamo kaos na tržištu i nemamo preglednu situaciju i ništa ne možemo riješiti. Hvala lijepa. A sada gospođa Dormano. Ne, ona nije ovdje. Sada ćemo zamoliti gospodina ministra da odgovori na pitanja koja su kolege postavili u prvom krugu. E, zahvaljujem svima na postavljenim pitanjima. E, riječ je o puno pitanja koja su iznimno važna. E, krenut ću od pitanja koja se odnose na propise i na zakonodavstvo. Što se tiče e, medicinskih proizvoda i in vitro medicinskih proizvoda, kao što sam već rekao, e, ostvaren je dogovor 15. lipnja ove godine u sklopu trijaloga. Naš je zadatak sada raditi na usvajanju političke odluke nakon što se prevedu e, tekstovi uredbe na sve službene jezike. Razgovarao sam e, i sa predsjednikom odbora. E, postoji obveza temeljem trijaloga da komisija pripremi izjavu. Razgovarali smo o tome i utvrđeno je da ću prikupiti informacije o tome u kojoj je fazi izjava koju treba pripremiti komisija. Što se tiče uredbe 726. i njezine izmjene, iznimno je važno izbjeći svako preklapanje i ponavljanje zadataka. Moramo potpuno jasno definirati nadležnosti u sklopu delegiranih akata U sklopu toga doći će do razmjene mišljenja između vijeća i parlamenta. Pritom je važno reći da smatramo da bi bilo bolje da postoji jedna uredba koja bi sve obuhvatila. E, sada se priprema veterinarski paket koji se odnosi i na ono područje koje je pokriveno uredbom broj 726. Stoga je iznimno važno da se dobro organiziramo kako ne bi došlo do pravnih praznina. Postavljeno je i pitanje hoćemo li dovršiti pregovore do kraja našeg predsjedavanja. To je važno pitanje koje će biti jedan od prioriteta. U kontekstu veterinarskog paketa ova tema jedan je od prvih prioriteta. Pitanje nedostupnosti lijekova na tržištu je E, pitanje koje je povezano sa raznim elementima. Tu je riječ e, o nedostupnosti e, novih inovativnih lijekova. Nizozemsko predsjedništvo dosta je radilo na ovoj temi i stvorena je podloga temeljem koje se mogu definirati problemi. U suradnji između država članica postoji mogućnost e, zajedničkog nastupa u odnosu na farmaceutske tvrtke. E, moje mišljenje e, slično. Trebamo nastupati ambicioznije. Potpuno mi je jasno da je farmaceutska industrija suočena s određenim problemima a e, oni se odnose na plasman e, skupljih inovativnih proizvoda na tržištu. Riječ je o lijekovima čije su cijene visoke. Međutim, dobro je što se o ovoj temi vodi rasprava i u Europskom parlamentu. Na e, neformalnoj sjednici vijeća nastavit ćemo raspravu o ovoj temi i razgovarati dalje o spomenutim e, izazovima. Naš je cilj utvrditi koje sve mogućnosti postoje što se tiče primjene ovih lijekova. Kao što znate, u pojedinim zemljama postoje određeni preduvjeti i ne postoji e, mogućnost stavljanja ovih novih proizvoda na njihovo tržište e, budući da e, ne postoji odgovarajući farmakološki opis. Moramo vidjeti kakve su potrebe pacijenata i provjeriti jesu li se poštovale procedure što se tiče kliničkih ispitivanja, a isto tako jesu li uzeti u obzir rezultati kliničkih ispitivanja. E, pritom je iznimno važna i kvaliteta života. Postoje neki lijekovi koji mogu produžiti životni vijek recimo za dva mjeseca, međutim ukoliko možemo govoriti o produljenju od 50%, e, to bi bio značajan postotak. Nedostupnost lijekova povezana je i sa e, paralelnim izvozom lijekova. Znam da je to iznimno složena tema i postavlja se pitanje što je sa slobodom kretanja robe? Naravno, postoje one zemlje u kojima su cijene niže i zemlje u kojima su cijene više. U konačnici, ono što se događa je da pacijenti nemaju pristup odgovarajućim lijekovima, čak ni, ni generičkim lijekovima. To je problem kojim se moramo baviti i moramo razmotriti različita potencijalna rješenja trebamo e, razmotriti i pitanje e, jesu li lijekovi roba. Mislim da bi doista imalo smisla razgovarati i o tome. Kada govorimo o direktivi o transparentnosti, ko, odnosno prijedlogu koji je komisija povukla 2014. Od samog početka države članice bile su protiv tog prijedloga budući eh, da bi se tom direktivom narušilo načelo subsidijarnosti i to bi osim toga značilo određeno dogovaranje cijena i komisija je stoga povukla taj prijedlog. U trenutku kada komisija podnese novi prijedlog, mi ćemo se baviti tim novim tekstom. Ja osobno E, smatram da postoji velik prostor za dobrovoljnu suradnju među državama članicama, iako mi je potpuno jasno da je e, formiranje cijena u farmaceutskoj industriji iznimno važno, e, međutim transparentnost je nedostatna. Upravo zato potrebno je raditi na uspostavi međusobne suradnje kako bismo bili uspješniji. Kada govorimo o odobrenju lijekova na tržištu i ulozi Europske agencije za lijekove, te nižim zahtjevima, to je povezano sa željom da pacijenti ostvare brži pristup određenim lijekovima. Pilot projekt Europske agencije za lijekove trebao je poslužiti da se prouči ovakav postupak. Tijekom slovačkog predsjedavanja mi ne planiramo nikakve konkretne mjere što se tiče ove teme. U prošlosti smo provodili određene inicijative čiji je cilj bio pružiti potporu i voditi raspravu o ovom pristupu. E, mi ćemo i nadalje pratiti raspravu tijekom cijelog našeg predsjedavanja. Nekoliko je pitanja postavljeno o antimikrobnoj rezistenciji. E, postavljeno je pitanje hoćemo li se samo baviti određenim bolestima, primjerice tuberkulozom, e, ili ćemo imati jedan opći pristup pristup e, zdravijeg načina života je iznimno važan. E, ne smijemo odvajati pitanje antimikrobne rezistencije od ostalih e, pitanja i pitanja određenih bolesti. Potrebno je to uskladiti. Što se tiče antimikrobne rezistencije, Tu postoji mogućnost e, istraživanja uzroka koji dovode do nastanka antimikrobne rezistencije u lijekovima za ljude. Potrošnja antibiotika je e, velika i učestala i antibiotici se propisuju i u slučaju virusnih bolesti. Potrebno je istražiti sve uzroke koji dovode do toga da pacijenti koriste pogrešne lijekove, a e, posebno ćemo se baviti s pitanjem e, tuberkuloze, budući da se širi po Europi, razgovarat ćemo i bavit ćemo se pitanjem cijepiva. To je povezano s pitanjem migracija. U Ukrajini primjerice ima e, velik broj pacijenata koji boluju od tuberkuloze, a 60% njih su rezistentni na odgovarajuće antibiotike. Riječ je o, dakle, o temi koju ne smijemo podcijeniti. U sklopu rasprave e, govorit ćemo i o integriranom e, političkom okviru na području tuberkuloze, HIV-a i hepatitisa C i to u okviru trećeg zdravstvenog programa do 2020. Jer je potrebno definirati odgovarajući politički okvir i pritom uzeti u obzir program mjera za suzbijanje HIV-a i AIDS-a. Da sadašnji program istječe, a 40% e, pacijenata koji boluju od HIV-a boluju i od tuberkuloze i tu postoji veća razina rezistencije. Dolazi do višestruke rezistencije u odnosu na antibiotike. E, Slovaško predsjedništvo u sklopu svog rada bavit će se i pitanjem e, bolje primjene antibiotika u ljekovitoj hrani za životinje. E, to je jedan od e, uzroka problema koji su se pojavili, a u svezi s antimikrobnom rezistencijom. Što se tiče označavanja porijekla prehrambenih proizvoda i nutritivnih e, profila, mislim da je označavanje još uvijek dobrovoljno. 2015. objavljen je izvještaj o mogućnostima obvezatnog označavanja, a zaključak je da je sadašnje stanje odgovarajuće. Same države članice imaju mogućnost dobrovoljno donijeti odluku o stavljanju potrebnih oznaka u ovom trenutku. Ne vidimo potrebe za izmjenama, međutim spremni smo razgovarati s komisijom i o ovim mogućnostima. E, što se tiče e, okvirne konvencije o kontroli korištenja duhanskih proizvoda i što se tiče pitanja hoćemo li na sedmoj konferenciji stranaka ostvariti dogovor što se tiče e, protokola o suzbijanju nezakonite trgovine duhanom, Taj protokol neće stupiti na snagu na toj konferenciji budući da 40 stranaka mora potpisati protokol. Do sada je samo 19 stranaka ratificiralo e, protokol, od toga pet država članica. U, e, održat će se 18 srpnja konferencija u Briselu uz sudjelovanje povjerenice Georgijeve i povjerenika Andriju Kajtisa. Organizatori su Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo zdravstva Republike Slovačke. E, vjerujem da sam dao odgovor na sva postavljena pitanja. Hvala. Hvala vam. Možemo početi sa drugim krugom pitanja onda i prva gospođa Grosteta. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, hvala vam lijepa što ste došli. Mnogo ste govorili o borbi protiv antimikrobne rezistencije. Ja sam izvjestiteljica vezano uz uredbu o veterinarskim medicinskim proizvodima i e, drago mi je što ste na to skrenuli pozornost i rekli da je to jedan od prioriteta. Rekli ste da želite ostvariti napredak. Međutim, ja se iskreno nadam da ćemo do kraja vašeg mandata imati gotovu situaciju s vijećem. Vrlo je važno da radimo na tom pitanju zato što imam osjećaj da smo izgubili mnogo vremena. Drugo pitanje o kojem želim govoriti je pristup lijekovima. Rekli ste da namjeravate provesti obuhvatnu studiju vezanu uz sadašnje zakonodavstvo koje se tiče lijekova i dostupnosti lijekova, te također nešto što će se odnositi na patente, na istek patenata i na komercijalizaciju održanih inovativnih lijekova. Molim vas samo da imate na umu da ne smijemo štetiti inovacijama koje su vrlo važne i koje e, treba uzeti u obzir, posebice kada se radi o e, zakonodavstvu koje uređuje lijekove za rijetke bolesti. Pazite da to ne dovedete u opasnost jer će to dovesti u opasnost i više od same te teme. Treća stvar e, o kojoj želim govoriti jest evaluacija Europske komisije koja će biti objavljena nakon ljeta. Možemo li slijedom toga očekivati da će se provesti eh, određene mjere koje će rezultirati izmjenama i dopunama relevantnog zakonodavstva? Na kraju što se tiče cijepiva, postoje zemlje kao Francuska primjerice koje imaju velikih problema vezano uz preventivno cijepljenje. Što se namjerava poduzeti po tom pitanju? Hvala. Gospođa Kaberson. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine ministra. Ja bih također govorila o dostupnosti lijekova. Kao što znate, ta je tema ključna za ovaj parlament. Vi ste sami rekli da postoji problem sa opskrbom lijekova, no postoji problem i sa cijenama te sa prioritetima koji se istražuju. No mene zanima Zapravo ja želim reći da to zemlje ne mogu riješiti same, svaka pojedinačno, već da moramo imati jedan globalni pristup prema lijekovima. Vi ste ovdje priznali vrlo važnu ulogu nizozemskog predsjedništva. Ja bih još istaknula neformalan sastanak ministara od 18. travnja. Ja vas molim da u vašem predsjedništvu nastavite sa, e, sa tim istim naporima i da inzistirate na tome u vijeću. Kao što znate, parlament će u vijeću predstaviti nacrt kojeg smo usvojili u prosincu sa, sa jako velikim konsenzusom. Stoga vas molim da nas podržite u tome. I konkretno pitanje, 2014. ste uveli jednu mjeru u vašoj zemlji kako biste e, definirali cijene lijekova. Definirali ste jednu formulu prema kojoj se analizira terapijski učinak na temelju kvalitete života prema prosječnoj plaći u zemlji i jedan korektivni faktor. Zanima me kakvo iskustvo ste imali nakon donošenja te formule, te je li to poboljšalo dostupnost lijekova pacijentima. Hvala vam. Thank Hvala, sada gospođa Rivazi. Merci et bienvenue. Hvala lijepa. Dobrodošli u naš odbor. Rekli ste čitav niz važnih stvari. Rekli ste da je važno naglasiti da preuzimate predsjedanje u ključnom trenutku za Europu i to je zaista tako. Europski građani očekuju da Evropska unija ima neke zajedničke politike. Kao što znate, trenutačni veliki problem je problem disruptora endokrinološkog sustava, a o tome niste govorili. Znate da je to vrlo visoka razina rizika Prema studijama, disruptori endokrinološkog sustava predstavljaju jedan od elemenata koji su primjerice vezani uz temu koju jeste spomenuli, a to je pretilost, pa zatim dijabetes i čitav niz drugih komorbiditeta. Mene zanima koje je vaše stajalište. Jeste li vi uz komisiju koja trenutačno manipulira kriterijima i koja je čak izmanipulirala samu definiciju svjetske zdravstvene organizacije? Ili ste na strani parlamenta. Radi se o vrlo važnoj temi, jer vi ste ti koji sada predsjedate Vijećem Europske unije i vaša uloga mogla bi biti od presudne važnosti vezano uz e, definiranje kriterija, odnosno vraćanje kriterija na liniju definicije svjetske zdravstvene organizacije što naravno za sobom povlači odgovarajuće učinke. Druga tema koja me zanima, a e, ne ostvaruje se neki napredak na razini komisije o tome su nanočestice. Nanočestice kao titanov dioksid, e, silicijski dioksid i tako dalje predstavljaju određeni problem. Mi imamo zakonodavstvo koje nalaže označavanje kada se takvi proizvodi, sastojci nalaze u proizvodima, međutim to se zakonodavstvo ne poštuje. A kada govorimo već o lijekovima, danas postoji čitav niz lijekova koji sadrže nanočestice i tu nema nikakvih pomaka. Namjeravate li tu pokrenuti odgovarajuće inicijative? Posljednja stvar koju želim spomenuti je cijena lijekova. Dva su načina. Ili s jedne strane, kao što ste sami rekli, države članice se trebaju grupirati kako bi izvršile pritisak na farmaceutske kompanije, laboratorije koji sami određuju cjenovnu politiku ili s druge strane imate obvezno licenciranje. Što znači da svaka zemlja, poput primjerice Češke ili Francuske, može reći ne mi ne prihvaćamo taj patent, tražit ćemo od drugih laboratorija da proizvedu određenu molekulu zato što postoji hitna situacija. Dakle, koje je vaše stajalište? Jesu li laboratoriji ti koji određuju cijene ili ćemo ići ovim drugim putem? Hvala. Hvala, sada gospođa Dornano. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, Program predsjedništva, e, slovačkog predsjedništva, e, zaista sadrži čitav niz važnih i uravnoteženih prijedloga vezano s prioritete kojima se već krenulo baviti i prethodno predsjedništvo. Što se tiče našeg odbora, ja bih zapravo željela čuti e, vaše mišljenje o temama koje su mi važne. Prva tema tiče se propisa koji štite radnike protiv kancerogenih i mutogenih tvari. Kao što znate, Europska unija je prošla čitav niz zdravstvenih skandala. U Francuskoj smo imali zaista veliki skandal sa azbestom koji je ostavio duboki trag u društvu. Ključno pitanje, meni se čini, je pitanje rizika. Rizik kojim se izlažu radnici, koji je e, ne samo zdravstvene naravi, već isto tako pravne i ekonomski e, naravi za poduzeće i za društvo. Mene zanima što vaše predsjedništvo namjerava učiniti vezano uz postupanje prema ekonomskim operatorima E, poslovnim subjektima koji se igraju sa javnim zdravljem. Drugo pitanje tiče se e, stajališta svjetske trgovinske organizacije, zdravstvene organizacije vezano uz e, duhanske proizvode. Važno je uzeti u obzir da svjetska zdravstvena organizacija upozorava na činjenicu da je zdravlje posebice naranjivih siromašnih skupina ugroženo zbog prekomjerne konzumacije duhanskih proizvoda. Želim također reći da se ponekad može dogoditi da prestrogo zakonodavstvo koje je prerigidno može imati suprotan efekt od željenog. Gospodine ministre, kako namjeravate postići ravnotežu? I na kraju, željela bih čuti stajalište vašeg predsjedništva vezano uz prijetnje u proizvodnom lancu prehrambenih proizvoda, kao što je primjerice slučaj sa disruptorima endokroničkog sustava. To je tema koja se zapravo javlja u čitavom nizu tekstu tekstova kojim se bavimo i može imati strukturni učinak, negativni učinak na naše stanovništvo. Čitav je niz e, vektora, popis je vrlo dugačak, e, koji se odnose na e, disruptor endokrinološkog sustava i mene zanima što namjeravate učiniti po tom pitanju. Hvala. Gospodin Mikolašik. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Gospodine ministre, I ja bih želio postaviti jedno pitanje. Kao što vidite, ovaj odbor je prepun zastupnika koji su doista zainteresirani za ovu problematiku. Upućeni smo u razna tematska područja i probleme i pitanja o kojima ste vi govorili nama su iznimno važna. E, zato nam je jako drago što ste došli na naš sastanak. Postavljeno je više pitanja. Na neka od njih dobili smo odgovor u cijelosti ili djelomično, međutim ja bih imao nekoliko pitanja. E, prvo pitanje bilo bi sljedeće. E, nizozemsko predsjedništvo težište je ponajprije stavilo na pacijent te koji boluju od Alzheimera i općenito je težište bilo na starijem stanovništvu i e, pitanju demencije. E, to je bio dobar pristup i to su doista ozbiljni problemi e, s kojima se moramo nositi i protiv kojih se moramo boriti. A sada dolazi slovačko predsjedništvo. E, mi se nadamo da ćete vi nastaviti dalje raditi na ovim e, tematskim područjima. Možete li o tome nešto reći? Imao bih još jedno pitanje koje se odnosi na neprenosive bolesti. E, riječ je o pojavi za koju smo svi čuli, e, znamo da postoji, međutim e, nekako to ignoriramo. A postoje razno razne e, bolesti koje ste vi spomenuli i prekomjerna težina i tuberkuloza i pretilost. Zanima me kakav će biti pristup slovačkog predsjedništva u ovom području. Hvala. Hvala. Prijevod funkcionira? Da, znači problem je riješen. Dobro, a sada riječ gospodin Poc. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Neka od mojih pitanja su zapravo već postavljena. Želim zahvaliti slovačkom e, predsjedništvu što želi biti tako pragmatično i praktično. Vjerujte mi, to čekamo već jako dugo vremena, zato što mnoga predsjedništva se nisu tako e, ponašala. Što se tiče otpornosti na antibiotike, to je ogroman problem zato što zamisliti zdravstvenu skrb bez antibiotika to bi bila katastrofa i to je potpuno nezamislivo. Dopustite e, da spomenem jednu stvar koju spominjem svaki puta kad govorimo o pesticidima i o glifosatu. Izgleda da nitko ne želi čuti jednostavnu istinitu činjenicu da glifosat kojeg koristimo u golemim količinama i izlažemo europsko građanstvo tom glifosatu, on je zapravo glifosat je na početku bio antibiotik, bio je patentiran kao antibiotik, no prestao se koristiti kao antibiotik zato što vrlo brzo stvara otpornost. Glifosat je tvor koja, tvar koja prema revizijama može onda eh, poticati otpornosti prema drugim antibioticima. Stoga Hoćete li se u vašem predsjedništvu baviti sa otpornošću na antibiotike i ako hoćete, molim vas da se koncentrirate na tu temu. Do sada su svi odbijali se baviti time. Komisija ne želi, agencije, ni EFSA, ni EKA, sve jednostavno uopće ne žele time baviti. Ja sam razgovarao sa njihovim vodstvom i oni su stvarno vrlo kratkovidni, kratkovidni i nedostaje im jedan e, cjelovit pristup. Druga stvar, e, vaš e, činjenica da ste se odlučili usredotočiti na neprenosive bolesti. Tu niste spomenuli dijabetes, a ja mislim da je to jedan od velikih problema koje trenutačno imamo. Zato što u Europi postoji čak i epidemija te mm, vrlo opasne bolesti i bojim se da bi nas u budućnosti ona mogla uništiti. Niste spomenuli uzroke, spomenuli ste način života eh, i prehranu, ali možda biste mogli reći nešto više o kontaminaciji naše hrane, pesticidima i ostalim tvarima, jer eh, to isto mogu biti uzroci izbijanja ove bolesti. A sada da se osvrnem na komentare gospođe Gerling, ona je nažalost već otišla. A to je problem za nas kao donositelje odluka i opet se sve svodi na to da imamo dva različita mišljenja o istoj, istoj temi. Dakle, imamo dva znanstveno potvrđena mišljenja iz e, agencija kojima bi trebalo vjerovati i ta mišljenja su vrlo često suprotstavljenja. E, tu moram reći da se baš ne slažem s gospođom Gerling. Ja njoj neprestano ponavljam da mi nismo ovdje da bismo ocijenili koja je znanost bolja. Mi smo ovdje da preuzmemo određene odgovornosti i da donesemo odluke a u ovom kontekstu, budući da, ćete vi biti u predsjedništvu koje će se morati suočiti sa Brexitom, koje će morati pronaći rješenje na probleme da e, koje građani u našim zemljama imaju s Europskom unijom. Morat ćete se suočiti sa problemom problemima zapravo koji su pomogli, koji su zapravo i doveli do Brexita. a procedura komitologije i provedbeni akti su e, jedna od mrlji na procesu donošenja odluka u Europskoj uniji. Stoga vas molim da se i tome posvetite. E, mi govorimo o tome da nedostaje demokracije u procesu donošenja odluka. I ako je to stvarno tako, onda ja smatram e, da je to proces komitologije i proces provedbenih akata. Ja smatram da je to netransparentno i da to moramo nekako promijeniti. Stoga vas molim da ponovno pokrenete tu raspravu unutar vijeća, da se e, revidiraju ove dvije teme i oprostite što sam vam oduzeo toliko vremena. Hvala vam. Sljedeća govornica. Hvala vam. Ja sam najprije htjela izraziti jedan oprezni optimizam kada čitam predsjed, e, program predsjedništva Slovačke koje tvrdi da planira nastaviti sa nizozemskim prioritetima. Kao što ste čuli od svih nas, vidite da su nam ove teme stvarno bitne. Mi smo i glasali zato što smatramo da je doista ključno što je prije moguće osigurati dostupnost E, lijekova u vrlo e, kratkom vremenu zato što je jako važno da svi građani imaju dostupne lijekove. Mene zanima što vijeće misli o tom e, vrlo snažnom mišljenju Europskog parlamenta jer mi se čini da sam čula da države članice malo oklijevaju posebice kad je riječ o većoj suradnji na razini Europske unije kad je riječ o procjeni tehnologije a mi smatramo da je to ključan instrument. A htjela bih e, govoriti o još jednoj temi koju vrlo često svi e, izbjegavaju. To je ono što danas mediji zovu zdravstvenim alarmom, zdravstvenom uzbenom, a što je povezano sa e, imigracijama. O tome treba razgovarati zato što već o tome slušamo nekoliko godina i znamo za hitne slučajeve koje se događaju na svjetskoj razini. Prije nekoliko godina je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila kao opasnu epidemiju e, dječju paralizu i u Somaliji, Siriji, Pakistanu, Nigeriji to su zemlje u kojima je ta bolest još uvijek prisutna, a velik broj izbjeglica dolazi upravo iz tih zemalja. Vi ste prije spomenuli tuberkulozu, riječ je o bolesti koja je itekako povezana sa uvjetima u kojima ljudi žive, a znamo da imamo na milijune izbjeglica koji ne žive u optimalnim uvjetima, stoga su, e, stoga su te skupine više izložene tim bolestima. Ujedinjeni narodi su objavili taj alarm e, s obzirom na te milijune izbjeglica i za koje su rekli da mm, su pod vrlo visokim rizikom da se razvije tuberkuloza. Zatim spomenuli ste e, sidu, te povezanost između te dvije bolesti. Nažalost, to se događa i tuberkuloza je najveći uzrok smrti među HIV pozitivnim osobama i upravo je zbog um, HIV-a i SIDA se povećao broj uh, slučajeva tuberkuloze u Africi u proteklih nekoliko godina. Na početku se nije učinilo ništa, nakon toga se krenulo sa testiranjem, a ja smatram da, da je možda došao trenutak da Europa počne uh, razmišljati o tome, da počne E, razmatrati recimo politike, protokole, zajedničke politike na tu temu. Jer i švicarski parlament je prošle godine o tome održao raspravu. Zato što su otkrili jako velik broj osoba koji su e, imali tuberkulozu. Stoga je podignuta uzbuna, u parlamentu švicarskom su razgovarali o tome, a ne znam koje su konkretne mjere poduzeli. I zanima me da li slovačko predsjedništvo misli da je to tema koju bismo trebali staviti na naš dnevni red, da bismo trebali pokazati veću odgovornost prema tome, jer u protivnom se bojim da će te uzbune koje se pojavljuju u medijima samo još dodatno destabilizirati E, dojam koji građani imaju kako se Europa nosi s ovim ogromnim priljevom izbjeglica. Naravno, isto tako ne bismo željeli da dođe do izbijanja e, epidemije bilo koje od tih bolesti. To stvarno treba izbjeći pod svaku cijenu i zanima me što slovačko predsjedništvo misli o toj temi. Hvala vam sada gospođa Borzan. E, e, poštovani gospodine ministre, dobrodošli na naš odbor, jako mi drago da ste danas s nama. E, o mikrobnoj rezistenciji se već jako puno govorilo i vi ste sami dosta o tome rekli, no ja bih samo još kratko postavila pitanje podržavate li stav parlamenta da se ključni antibiotici rezerviraju isključivo za ljudsku upotrebu? Nadalje, o transmasnim kiselinama također ste govorili, no budući da se radi e, o vrlo važnoj stvari, e, o tome da u Europskoj uniji godišnje umre sixty tisuća ljudi od e, bolesti krvožilnog sustava, a transmasti su identificirane kao jedna od najštetnijih pojedinačnih tvari, smatram da o ovoj temi se treba još dosta razgovarati. E, o tome postoji širok konsenzus da nešto treba poduzeti i čak su i veliki proizvođači hrane kao što je Nestle, Mars, e, Kellogg's i Mondelez su poslali otvoreno pismo komisiji tražeći da se e, gornja razina transmasnih kiselina ograniči na 2 grama u 100 grama masti. Stoga me zanima smatrate li da ovo treba zakonom propisati na razini čitave Europske unije ili e, ovako važnu stvar prepustiti načelu supsidijarnosti. Hvala. Uh, Hvala vam. Sada gospođa Pjering. Hvala vam. Ja sam vrlo ponosna na nizozemsku i drago mi je da mnogi spominju posao koje je obavilo nizozemsko predsjedništvo. Isto tako drago mi je da će slovačko predsjedništvo nastaviti raditi na ovome što smo mi započeli. Postoji stvarno jako puno problema, sigurnost hrane, otpornost na antibiotike, stoga se stvarno moramo usredotočiti na e, bolnice, isto tako moramo paziti na kontrolu i praćenje hrane za životinje. U principu smatram da nemamo dovoljno kontrole u tom području. Zatim tu je i e, pitanje lijekova, a znam da je Nizozemska uložila stvarno jako puno napora u povećanju dostupnosti e, lijekova. I ne možemo e, imati sustave koji se razlikuju od zemlje članice do zemlje članice i smatram da je važno da se tim pitanjem pozabavimo na razini Europske unije. Hvala vam. I posljednja je gospođa Delaj. Hvala lijepa. E, dobar dan gospodine ministre, mnogo je toga već e, rečeno. Ja bih se željela vratiti na pitanje disruptora endokrinološkog sustava. Kako je stajalište vijeća u odnosu na prijedlog komisije vezano uz tu temu? Namjeravate li ostvariti napredak i u kojim rokovima? Također me zanima što mislite o pristupu komisije vezano uz definiciju svjetske zdravstvene organizacije, posebice u kontekstu određivanja e, čimbenika rizika e, vezano uz korištenje distruktora endokrinološkog sustava, posebice različitih herbicida. Hvala. Hvala vam, a sada gospodine ministre izvolite, imate riječ. imate dugačak popis pitanja i priliku da na njih odgovorite. Izvolite. Hvala vam lijepa na svim ovim eh, pitanjima koja ste postavili. Slažem se s onim što je rekao gospodin Mikolašek. Riječ je o pitanjima koja su vrlo stručna, zahtijevaju upućenost i znanje. I ovdje dolazi da, do izražaja da je pitanje zdravstva nešto što iako nije u prvom planu ipak predstavlja iznimno važno područje i važan segment u životu naših građana. Moramo voditi računa ne samo o stanju zdravlja danas, nego i o zdravlju u budućnosti. Pokušat ću e, povezati pitanja, podijeliti ih u različite kategorije i dati odgovore odjednom. 17. E, prosinca 2015. vijeće EPSKO je dalo podršku komisiji što se tiče transmasnih kiselina kako bi se e, vrednovale E, mjere potrebne da se osigura niža razina ovih vrijednosti. E, to vrednovanje i njegove rezultate očekujemo do kraja ove godine, a temeljem tih rezultata dalje ćemo raditi. E, to je važno i za slovačko predsjedništvo. E, koje će 20. rujna u Bratislavi organizirati konferenciju o neprenosivim bolestima. E, moramo imati konkretne rezultate istraživanja u pogledu utjecaja transmasnih kiselina na zdravlje ljudi. E, u tom kontekstu važno je vidjeti koje su gornje granice, one koje je potrebno utvrditi u ovom kontekstu. Postavljeno je i nekoliko pitanja o neprenosivim bolestima. Ja osobno smatram e, da je ova problematika nešto što spada među najvažnija pitanja koja su relevantna za zdravlje građana u Europskoj uniji ne samo sada nego i u narednim desetljećima. Iz toga moramo izvoditi sve mjere koje moramo provoditi. Starenje našeg stanovništva također je povezano s tim. E, broj kroničnih oboljenja, oboljenja srca, onkoloških oboljenja, dijabetesa i drugih e, bolesti sve više raste. To zahtjeva veliko izdvajanje sredstava iz proračuna u državama članicama, a ukoliko se ovaj trend nastavi u istom smjeru, broj pacijenata koji obolijevaju od ovih bolesti sve će više rasti i imat ćemo sve manji e, broj ljudi koji će moći aktivno sudjelovati u radnom životu, a to će proizvoditi značajne implikacije i na e, proračun i na ekonomiju svake pojedine države. U tom kontekstu moramo podržavati razvoj inovativnih lijekova, odnosno istraživanje i razvoj, međutim naglasak mora biti i na mjerama prevencije. Prevencija ima iznimno važnu ulogu. Postoje različiti uzroci koji dovode do raznih oboljenja. Govorili smo i o prekomjernoj težini, pretilosti, ali postoje i drugi uzroci oboljenja. Čistoća zraka, kvaliteta zraka, nedostatak kretanja i kao što postoje prioriteti što se tiče sve starijeg stanovništva, isto tako moramo se baviti pitanjima primarne prevencije. E, naglasak u tom kontekstu treba biti na zdravom načinu života, bavljenju sportom, a isto tako zdravom prehranom. Spomenuto je da ne treba e, građanima propisivati što trebaju jesti, a što ne E, ne možemo se i ne moramo svi složiti oko određenih rješenja, međutim e, kvalitetna prehrana i zdrav način života, e, smanjenje unosa šećera, soli, transmasnih kiselina, sve to nešto što je relevantno za naše građane i možda bismo mogli početi razgovarati o sveobuhvatnom okviru unutar kojeg ćemo definirati određene gornje granice za unos određenih tvari. Možda to nećemo uspjeti dovršiti tijekom našeg predsjedavanja, ali ipak možda bismo trebali krenuti s raspravom o tome hoćemo li u narednih 10-15 godina uspjeti uvesti ove gornje granice. Bitno je ne ugroziti proizvođače, ali s druge strane mora postojati okvir koji će nam osigurati unos zdravih i kvalitetnih namirnica. E, što se tiče e, pitanja demencije i Alzheimera, e, postavljeno je konkretno pitanje. Postojalo je nekoliko inicijativa na razini Europske unije. Demencija je definirana kao prioritet kojim se trebamo baviti. Ono što nam je potrebno su konkretne mjere. A u suradnji s Europskom komisijom organizirat ćemo konferenciju o epidemiji trećeg tisućljeća Eh, ona će se održati 29. studenog u Bratislavi. Na toj konferenciji cilj će biti razgovarati o zdravom načinu života, govorit ćemo o ranoj dijagnostici, o eh, napretku istraživanja i primjeni eh, najnovijih dostignuća u liječenju E, što se tiče e, nizozemskog e, predsjedništva i aktivnosti na farmakološkom području, rezultati i zaključci nizozemskog predsjedništva u ovom kontekstu važni su i za nas. Meni je drago što smo mi kao država članica sudjelovali u ostvarenju konsenzusa. E, došli smo do cjelovitog e, rješenja većeg broja problema. A što se tiče e, dobrovoljne suradnje u nastupu kod formiranja cijena prema farmaceutskim tvrtkama, to je po mom osobnom mišljenju problematika koja može dovesti do određenih razlika u mišljenju i različitih interesa među državama članicama. Međutim, e, osnova treba biti dobrovoljna, a onda možemo ostvariti napredak i krenuti dalje. Ono što je nama važno su svakako rezultati jer na taj način trebamo staviti na raspolaganje inovativne e, lijekove našim pacijentima. Postavljeno je i e, pitanje koje se odnosi na označavanje e, vrijednosti i indeksa. E, mi smo bili među prvim zemljama koje su krenule u kategorizaciju lijekova što se tiče skupih lijekova, e, razmišljamo o uvođenju drugog e, tipa indeksa kod definiranja različitih parametara. To se pone prije odnosi na e, onkološke pacijente. E, tu su važni i razgovori sa odruženjima e, proizvođača inovativnih lijekova. E, pritom je važna suradnja među više država članica kako bi zajednički osigurale da se inovativni proizvodi stavljaju na tržište. Tu je i važna problematika formiranja cijena. Na tome treba biti prioritet E, moramo raditi na traženju konsenzusa. Slovačka će imati ulogu predsjedatelja, međutim važna je suradnja svih država članica i ovdje želim govoriti u ime svih. Jer zajednički želimo raditi na rješavanju ovih problema. Što se tiče uredbe 141, mi nećemo e, raditi na podnošenju novog prijedloga teksta. Čekat ćemo da komisija e, iznese svoj prijedlog. A što se tiče uredbe za pedijatriju, tu se moraju uzeti u obzir rezultati kliničkih ispitivanja. Postoji određeni pritisak u pogledu ispitivanja učinkovitosti lijekova i na djeci. U ovom trenutku nemamo informacije o tome da bi se trebalo početi raditi na reviziji bez prvog koraka e, komisije neće doći do daljnjih koraka. Tema endokrinih disruptora je iznimno važna tema i dosta osjetljiva. petnaest lipnja komisija je podnijela izjavu Riječ je o zaključcima koje smo tada čuli, a koji do sada nisu službeno podneseni vijeću, a niti Europskom parlamentu. Mi ćemo koristiti svoja prava kako bi se mogla provesti evaluacija. Rezultati će se potom proučiti na razini vijeća. A što se tiče pitanja primjene glifosata, to je nešto što prije spada u nadležnost e, mojih kolega koji su nadležni za zaštitu okoliša, ali to je povezano i sa korištenjem pesticida. E, sva pitanja koja smo ovdje spomenuli su pitanja koja se ne odnose samo na zdravstvo, nego je riječ o pitanjima koja se tiču nekoliko različitih resora, odnosno područja nadležnosti. Ona proizvode sasvim konkretne implikacije i e, za zdravstvo. Kancerogene tvari, mutagene tvari, zaštita na radu, viša razina sigurnosti i zaštite. U tom kontekstu mogu reći da je to pitanje jedno od naših prioriteta E, rizike koji su povezani s ovim e, problemima su nešto čime se moramo baviti, čega smo svjesni. Moramo imati sveobuhvatnu i složenu fazu konzultacija i uključiti stručnjake. U tom kontekstu važno je da ostvarimo pomak, a podržavamo zahtjev, odnosno prijedlog komisije. E, što se tiče teme cijepiva i cijepljenja, ponajprije cijepljenja djece, Postoje liječnici koji smatraju da je cijepljenje nešto što predstavlja problem i to je pojava koja je prisutna u raznim državama članicama. Postoji i imunitet koji se može razviti u odnosu na određene, određena cijepiva. Spomenuli smo tuberkulozu. U 15 država članica cijepljenje nije obvezatno. Kao što sam rekao, dalje ćemo raditi na ovom području. Jer e, Izbjegavanje cijepljenja kod djece može e, dovesti do veće razine pobola, a to je tema kojom ćemo se intenzivnije baviti. Postoje različite kampanje u pogledu cijepiva u različitim državama članicama. Ovo je vrlo osjetljiva tema. Moramo se vratiti na instrument cijepljenja jer je on iznimno važan instrument koji nam pomaže u borbi protiv E, zaraznih bolesti. Međutim, s druge strane, e, cijepljenje može dovesti i do toga da nakon e, cijepljenja trebamo manje lijekova. A što se tiče antibiotika, oni se često propisuju u slučaju virusnih bolesti, a znamo da to nije dobro pogledu antimikrobne rezistencije na vijeću donesene su određene odluke i definirani prioriteti. Jedan od prioriteta je borba protiv antimikrobne rezistencije. E, mi pozivamo na suradnju zdravstvenog i veterinarskog sektora u sklopu mreže Jedno zdravlje. U tom području stručnjaci iz oba segmenta trebaju surađivati. Komisija u suradnji s državama članicama treba izraditi plan aktivnosti za borbu protiv antimikrobne rezistencije. Računamo da će potom uslijediti dodatne rasprave na razini e, vijeća, a između ostalog i na neformalnoj sjednici vijeća u Bratislavi. E, što se tiče aditiva u namirnicama, Postoje određeni pokazatelji utjecaja na zdravlje. Riječ je o problematici koja se može odraziti i na zdravlje u budućnosti. Do 2020. radit ćemo na vrednovanju tvari za nas će to biti prioritet e, i to u sklopu rada na e, zdravom načinu života i zdravim namirnicama. Gospodin Poc postavio je konkretno pitanje koje se odnosi na komitologiju. I ja sam se osvrnuo na to u svezi s uredbom 726 i govorio sam o tome kako dalje. Riječ je o institucijskom problemu koji zahtjeva složenu raspravu o ovoj temi. Slažem se s onim što ste rekli u sklopu rasprave u parlamentu i na vijeću E, trebamo raditi na iznalaženju rješenja u pogledu mogućnosti reakcije komisije na ove problem, to je povezano i sa e, pitanjem e, Brexita i samokritičnom razmišljanju E, sve to međusobno povezano. Mislim da moramo slati jasne poruke našim građanima i moramo slati poruke koje građani razumiju. Možda i zahvaljujući medijima naši građani ponekad dobivaju informacije koje su udaljene od stvarnosti. E, pritom moramo osigurati širenje informacija o pozitivnim mjerama koje se provode na razini Europske unije jer pojedine zemlje ih ne bi bile u stanju same provesti. Hvala. Hvala vam na vrlo korisnoj raspravi o prioritetima sljedećeg, sljedećeg predsjedništva. Hvala vam na mm, nazočnosti i siguran sam da ćemo uspješno surađivati u sljedećih šest mjeseci. A sada zatvaramo naš sastanak i vidimo se u 15 sati poslije podne. I nastavljamo sa radom u odboru. Hvala vam. Hvala i vama što ste došli i siguran sam da ćemo uspješno surađivati.